Okay. Good morning everybody. Dobro jutro svima. Možemo krenuti sa jutrošnjim radom. Prva točka dnevnog reda je izvješće e, Komisije e, za Tursku za 2016. I možemo krenuti sa glasanjem. Kompromis za, protiv, suzdržani. Abstention. <laughs> Approved. Compromise 2. Compromise 2. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Compromise 3. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o ovom. Usmeni amandman dva, gospođe Valere. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 9. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 206 za, Ne, ne, prije toga još imamo kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A onda, amandman 206, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 299. za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 18a, 334, 335, 342, zajedno, za, protiv, suzdržani. Mislim da je osvojeno, ali provjeravamo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 3-3-6. Otvaram glasanje. Ah, 4. Ok. Ok, ok. 4. Again. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Provjeravamo.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 339. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Odbija se, oprostite, odbija se. 343 za. Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. 343. Dakle, 343 provjeravamo. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 374. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 396. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 397. Za? Against. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave, citation 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Compromise 6, not citation 6. Uvodna izjava 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 do 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, provjera. Ne, odbija se. 7 kroz 8 se odbija. 9, tko je za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna, provjerimo. close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. Ne, ta, ta je odpadu. 21 kroz 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 kroz 24, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25, tko je za, protiv, suzdržani, provjeravamo 25. I Zatvaram. Usvaja se. 14. Ne, nego smo već na kompromisu 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 31, 32, 33. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 34, 35, tko aha, ne razmatra se, dobro, 36, tko je za, protiv. Mogu li jasno vidjeti ruke dobro, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 38. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 39. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25. Kompromis 25 Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 tko je za, protiv, suzdržani, provjeravamo 43. close Zatvaram. Usvaja se. te dakle, konačno glasanje o nacrtu izvješća. E, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se izvješće. Then we come to our next Hvala. Sljedeća točka, odluka vijeća o zaključcima ime Europske unije o političkom dijalogu i sporazumu o suradnji političkom dijalogu između Europske unije i zemalja članica s jedne strane i Kube e, s druge strane. Kompromis jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 84. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 85. Za, protiv, suzdržani. Mislim da 85 ipak moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. It is rejected. Odbija se. 86 za, protiv, suzdržani. Sorry. Provjeravamo 86 ponovno. <laughs> That was me. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 87 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 88 za? Protiv? Suzdržani? 88 e, moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se 89 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, tko je za? Ne, kompromis 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se comes to Amandman, ne, kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 126 eh, u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, provjeravamo. 126, prvi dio, provjeravamo elektronički. I Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo, dobro provjeravamo. Compromise, compromise. Uh, I close the vote. Zatvaram glasanje elektroničko. Sorry. Approved. Usvaja se. Kompromis osmi, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbije se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 138. Tko je za? Protiv. Suzdržani. odbije se. Provjeravamo. I close the vote. Zatvaram elektroničko glasanje. Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis jedanesti Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada 1.5.1. Tko je za? Protiv? Provjeravamo elektronički 151. I close Zatvaram glasanje. Odbija se 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, da ste tražili provjeru? Ne. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. ali ne. Ne, ipak prvo kompromis 13. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada kompromis 14. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 163. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 164 tko je za, 164 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 165 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 167 tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 168 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 169 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Oprostite, 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Ne. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Ne. E, amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 21. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34, tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija. Malo provjerimo elektronički. I think, Zatvaram glasanje. Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Na provjera, provjera. I close the vote. Zatvaram. Odbija se. 36 je za, protiv, suzdržani. A, mislim da se ponovno odbija. 38. Ne, da ne razmatrati. 40. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. Ali provjeravamo. 41. Zatvaram. Usvaja se. Hvala gospodine Kelom. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo ponovno. 51. Zatvaram. Odbija se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se, ali možemo provjeriti. Zatvaram. Odbija se. 56. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24, kompromis 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo. Šestdeset dva. Zatvaram. Odbija se. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. Tko je za? Šestdeset četiri kroz šestdeset, ne, šestdeset šest. Ne, 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 65 kroz 60, 64 kroz 65 koje je za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 68 kroz 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se osvaja, ali provjerimo ipak. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? suzdržani. E, provjeravamo kompromis 25. E, I close the Zatvaram glasanje. Usvaja se. 75. E, Ko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. 78 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, Proveravamo. Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani Amandman 4 kroz 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ali moramo provjeriti. Za amandman šesti. Provjeravamo. Zatvaram. Usvaja se. We come to vote on the, uh, opinion. Mišljenje odbora 9, 9.1, tko je za? Tražimo evo da se glasa za sve zajedno, slažemo li se svi? Ne. 9.1, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 9.2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.5, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 9.7, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, e, mišljenje INTA. Za e, sve u bloku ne. INTA 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. INTA 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se i konačno za glasanje o mišljenju u cijelosti otvaram, zatvaram. <laughs> It's approved. Usvaja se. A sada prelazimo na odluku vijeća odluku vijeća o ime Europske unije o političkom dijalogu i sporazumu o suradnji između Europske unije s jedne strane i Kube s druge strane. Stavak prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektroničko glasanje o nacrtu preporuke. I close Zatvaram. Usvaja se. This. It's not no, has nothing, no. nothing so do with me. Yeah, yeah, no, no. This is mine. Okay, okay, okay. Okay, let's go on to our next... Uh, sada je sljedeća točka politički odnosi EU-a e, sa ASEANom. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani usvaja saj. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, provjera. 88. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do kompromisa pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman sto za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto jedan za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 101. Zatvoram glasanje. Ne, još ne. Gospodin Preda. Odbija se. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 112. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Provjerimo. 113, provjeravamo 113. Zatvaram glasanje. Odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja. 115 za. Želite provjeru? 114 provjera. 114 provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite da provjerimo? 116, iako je jasno. Provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128, e, oprostite, kompromis 8, kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto trideset dva, sto trideset dva za, protiv suzdržani, odbija se. Sto trideset tri za, protiv, sto trideset tri za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se, vjerujem vam, 133, 133. Želite li da provjerimo 133 provjera? Zatvaram glasanje. Usvaja se, jasno je. 134 molim za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani, provjera. 136. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerimo. 139. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, provjera 154. Zatvaram glasanje. Odbija se. 157 za, protiv, suzdržani Provjera. 157. 157. Zatvaram glasanje. Odbija se. 158 za, protiv. Molim vas, dignite ruke. 158 za, protiv. Suzdržani provjera usvaja se ok ako želite usvojeno 160 160 za protiv suzdržani odbija se 161 za što želite provjeriti 160 provjera Zatvaram glasanje. Usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis, prva bilo je očito, kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 do 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbija se. 40, 41, 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, kompromis 13 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 e, za, 61, oprostite, za, protiv, suzdržani, odbija se. Dignite ruke. Provjerimo 61. 61. Zatvaram glasanje. Odbija se. što nismo glasali? Jesmo, jesmo. Možda niste aktivni. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave Betine 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 2 za, protiv, suzdržani suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6, za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedam za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Devet za, protiv, deset za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera 14. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Elektroničko glasanje za cijeli izvještaj sa amandmanima. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Sada idemo dalje. Sljedeći izvještaj, koji je to? Indija. Evo ga. Politički odnosi EU-a s Indijom. Počnemo s točkom amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 308 308 za, protiv,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 65 do 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 85 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90, 99, 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se 94 za, protiv, suzdržani, odbija se 95, 96, 95 za, protiv, suzdržani, odbija se 96 za, protiv, suzdržani, odbija se 97, 98 za, protiv, suzdržani, odbija se 99 za, protiv, suzdržani, odbija se 100 za, protiv, suzdržani, odbija se 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se 102 za, protiv, suzdržani, odbija se 103 za, protiv, suzdržani, odbija se 104 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se, dolazimo do 112, ne, do kompromisa 9, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, točka 15, e, 111, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113, za, protiv, suzdržani, odbija se. 114, za, protiv, suzdržani, odbija se 115 za, protiv, suzdržani, odbija se 116 za, protiv, suzdržani, odbija se 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se 118 za, protiv, suzdržani, e, provjera, mm. usvaja se 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 131 za, protiv suzdržani odbija se 132 za, protiv suzdržani odbija se 133 za, protiv suzdržani odbija se 134 za, protiv suzdržani odbija se 100, sada 135 za, protiv suzdržani usvaja se 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138, 137, 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 137, 138. Zatvaram glasanje. Odbija se. 139 za, protiv, suzdržani. Odbija se 140. Oprostite. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani suzdržani, odbija se 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se 143 za, otpada. Ako je us... nije usvojeno, oprostite. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. 146 za, protiv, suzdržani, nisam sigurna. Usvaja se. Da li da provjerimo? Provjera 146. Provjera 146. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 11 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis e, 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvojen. 157 za, protiv, suzdržani odbija se 158 za protiv suzdržani odbija se kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se 171 e, za protiv e, odbija se 172 e, za protiv suzdržani odbija se kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, nije jasno. 193, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 194 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 kroz 25 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do kompromisa 4 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbija se 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave tri, za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri, za, protiv, što mislite, provjera. Uvodna izjava četiri, amandman četiri. Zatvaram glasanje. U, odbija se. pet za, protiv, suzdržani. Usvaja se elektroničko glasanje o cijelom izvještaju. Zatvaram glasanje. Usvaja se e, nacrt izvještaja o korupciji i ljudskim pravima. Uh, znači 60 je glasalo, 46 uh, za, 2 suzdržana, 2 protiv. Je li to bilo redu? Bilo 46, znači sa 42, 2 i 2. Dakle, prelazimo na korupciju i ljudske prava u trećim zemlja. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmani amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 132, ne, taj nije dopušten, 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 ne, 143 tenake za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, ne, kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 161 u dijelovima prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Drugi dio, amandman 161. Zatvaram. Usvaja se. 28. Amandman 162. Za, protiv, suzdržani. Provjera. 162 moramo provjeriti elektronički. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. 170. Zatvaram. Odbija se. 171. Ne. Da, 171. Za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija. Ali provjeravamo. Ok, 171. 171, dakle. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 173. Ne, 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, za protiv, suzdržani, usvaja se. 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, odbija se. 211 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. E, provjeravamo 211. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 217 za, protiv, suzdržani odbija se. 218 za, protiv, suzdržani odbija se. 219 za, protiv, suzdržani usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222 za, protiv, suzdržani, odbija se. 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 299 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. 235, ne. 15 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239 panceri za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 241 za, protiv, 241 protiv, suzdržani. Mislim da bi trebalo provjeriti 241. Usvaja se kompromis 16. za, protiv, su zdržani, Usvaja se 244 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 255 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerimo, provjerimo. Vidim da želite provjeriti, pa provjerimo 255. Dakle, 255 provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, Prolazimo na 256 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 257 za, protiv, e, odbija se. 259 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo. Dakle, provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Tenak 259 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261 za. Ne, 260 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 261. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 262. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. 263 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 Htjeli ste provjeriti, pa provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dvjesto ne. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 268 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 269 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 koje je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 272. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 273 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 20. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 285 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za,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 Provjeravamo. I close the vote. It's rejected. Odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna. Pa probajmo još jednom. Još jednom. Elektronički. Zatvaram glasanje. Odbije se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 57 za, protiv. Suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbije se. Provjera za 58. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ok, 59. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. Ne, kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 93, ne, provera za amandman 92. Samo Zatvaram. Odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 97 se usvaja. 97. Might not be that. 59 now. I close the vote. Dakle, zatvaram elektronsko glasanje o amandman 97. 98 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 33 e, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118, ne, 120, oproste, 120 za, protiv, ne još jednom, 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera za 120. Ili ja ću dižite, bolje dižite ruke da vidim. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Morate dizati ruke tako da vidim. Ne vidimo od ovuda ako nije dovoljno dignuta ruka. 122. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 1, 2, 4 za, protiv, suzdržani usvaja se, 125 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani sve se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 I sada mišljenje odbora 9. E, uvodna izjava A. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, u dijelovima za uvodnu izjavu B. Drugi dio, samo drugi dio. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.3. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.4. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99, ne, nego 10. 9, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deve 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.15 za, protiv, suzdržane usvaja se. 9.16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.17, ne, INTA, INTA 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U bloku, slaže li, slažu li se svi? Ne. INTA 1 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 3 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 4 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 5 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 6 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 7 za, protiv, suzdržani usvaja se, inta 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. Now we come to electronic vote on draft report as amended. Uh, u izvješću cijelosti sa izmenama glasamo elektronički. small one. Imamo još dva mala izvješća, dva mala izvješća, na jedno jedno koje moramo dovršiti. Evo samo još ovo jedno. Zatvaram. Zatvaram, usvaja se. A sada nastavimo. 47, 3, 4. Sada imamo nacrt iz e, mišljenja o utjecaju međunarodne trgovine na e, trgovinske politike EU-a i globalni lanac vrijednosti. Usvaja se. Provjera, provjera. Provjera. Amandman 9. Zatvaram glasanje. Osvaja se. E, e, e, Amandman 10 po dijelovima dio prvi za protiv suzdržani. Još jednom. Po dijelovima jedan za protiv suzdržani moramo provjeriti. Provjera, prvi dio. Zatvaram glasanje. Idemo dalje. Drugi dio. Za protiv, suzdržani. To znači da se odbija. Odbija se provjera. Ok, provjera. Drugi dio amandmana 10. Zatvaram glasanje. Idemo dalje, amandman 13, dio prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, provjera, drugi dio. Amandman 13, dio drugi, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 15 za, protiv suzdržani usvaja se. amandman 17 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 18 u dva dijela. Prvi dio za, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za. Zašto ne dižete ruke? Prvi dio, amandman 18 po dijelovima. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Drugi dio. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjera, opet. Provjera, što da činimo? Zatvaram glasanje. Odbija se e, različiti pristupi. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 3 za, protiv. Kompromis 3 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera. Zašto ne glasate? Kompromis 3. Niko ne diže ruke. I close, close the vote. So it's adopted. Usvaja se. Kompromis 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 33. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5. E, za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, kompromis 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 308. Amandman za. Protiv. Suzdržani. Što mislite, odbija se? Jel odbijeno provjera? 308, amandman 308. Zatvaram glasanje. Usvaja se 40 za, protiv, suzdržani, odbija se 41 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 42 za. Otpada. Ne. 42 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 50. Povučen. E, kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Kompromis 8. Zatvaram glasanje. Odbija se. Odbija se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Molim, dižite ruke. Želite li da provjerimo amandman 51? Amandman 51. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se 27 za, protiv, suzdržani. Provjera još jednom. Amandman 27. Nije jasno. 27. Nije jasno. Zatvaram glasanje usvaja se 53 53 za protiv suzdržani odbija se provjera Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se 55 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojen. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57, ako je usvojeno, onda otpada ne, 57 za, protiv, suzdržani, provjera, korao, amandman korao, 57. Provjeravamo 57, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, Usvaja se e, po dijelovima amandman 4 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasanje, nacrt e, mišljenja sa amandmanima. Glasujmo. I ja. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ok, hvala vam svima na strpljenju imat ćemo malu pauzu od dvije minute. Pauza od dvije minute. Hvala Yes, and we will continue our meeting with point number eight. Idemo sa točkom 18. E, razmjena mišljenja sa gospodinom Martinom Koblerom, posebni zaslanik glavnog tajnika UN-a i šef e, misije UN-a za podršku Libiji. E, drago nam je što ste opet ovdje. Vi ste posebni predstavnik glavnog tajnika UN-a i e, šef misije za podršku e, za Libiju. E, ovo je drugi put što ste ovdje, bili ste ovdje 16. veljače 2016. Vrlo nam je drago što nastavljamo našu dragocjenu suradnju. Gospodine Kobler, imenovi ste 2015. sa ogromnom zadaćom da provodite politički sporazum u Libiji. Sada ćete nam reći nešto o sigurnosnoj situaciji u Libiji. Sporazum ostaje na snazi. Pohvaljujemo vaš rad za vrijeme konzultacija e, u libijskom procesu. Libijci moraju biti vlasnici procesa tranzicije, uspostavljanju vladavine prava E, što podržava međunarodna zajednica. Prošle godine u ovom odboru ste govorili o sigurnosnoj situaciji, ste rekli da da počinjete doslovno od početka e, situacija Libija Irak. E, Deš je bio velika zabrinutost. oprostite. E, sada e, imamo još mnoge opasnosti. Pocrtali ste da zadaća da se izgradi e, libijska vojska, to je libijska zadaća. Danas trebamo ujediniti sigurnosne snage u Libiji kako bi se donio mir libijskom narodu. Na posljednjem sastanku kvarteta za Libiju, četvorke za Libiju, 3. svibnja, opredjeljenje za suverenitet i nacionalno jedinstvo je opet pocrtano. E, njemački i francuski e, e, njemački i talijanski ministri unutarnjih poslova su tražili da se uspostavi misija za mir u Libiji. Prema zadnjim podacima e, Organizacije za migraciju 351 tisuća migranata je identificirana u Libiji iz e, Sudana, Egipta. U kontekstu vrlo teške situacije e, za sigurnost i poštivanje ljudskih prava Evropska unija i države članice se uglavnom brinu za migracijsku rutu. Tu trebamo koordiniranu podršku za rekonstrukciju i e, obnovu i e, uspostavljanje vladavine prava. Dajemo vam riječ desetak, petnaestak minuta, a poslije će naši članovi postavljati pitanja. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. E, drago mi je što sam ovdje po drugi puta da govorim o situaciji u Libiji. E, e, izražavam sučut vašeg člana misije za osposobljavanje u Bamaku. Moramo imati konsolidirani napor svih zemalja u regiji. Danas imamo, imamo dan, svjetski dan izbjeglica pa je to i dio naše rasprave. Vrlo mi je drago što sam opet ovdje jer to pokazuje e, e, interes Europske unije i parlamenta e, i odbora za vanjske poslove za situaciju u Libiji. Ovo je praktički jedan od mojih zadnjih radnih dana. Krajem mjeseca napuštam ovu dužnost pa bih se za osvrnuo na 20 mjeseci e, mog rada i sažao razvoj događa. Ono što smo postigli međunarodna zajednica, ne samo naša misija i ja, već u suradnji sa cijelom međunarodnom zajednicom, to su tri stvari. Prva stvar, jeste uspostavljanje na osnovi e, libijskog e, političkog sporazuma. To nije dobro funkcioniralo, mnogi su izazovi otvoreni. E, imamo sad vijeće predsjedništva krajem 2016. u Tripoliju. To je otvorilo put za međunarodnu zajednicu, Evropljane, SAD i NATO E, vidite prvu kartu, to je bila situacija u lipnju 2016. E, e, gdje daješ, i to je druga sada točka, islamska država je, je okupirala 240 područja na području za, Srpskog zaljeva. A sada ćemo gledati kako se to dalje razvijalo to, to je nestalo, ta siva područja. Prošle godine, e, ovo je sada ova godina gdje imate cijeli daješ je praktični nestao kao poslovni model. Oni nisu nestali, E, vidite e, crne krugove, ali poslovni model Daesha da okupiraju teritorij i uspostave kalifat, to je nestalo. dostignuće prošle godine to su postigle i zemaljske jedinice Libije. E, priča još nije završena. To, međutim, to je jedno od glavnih dostignuća. Drugo dostignuće zbog relativne ne zbog stabilnosti, već zbog e, e, zatišja, relativnog zatišja, je povećanje proizvodnje nafte u zemlji. E, pred devet mjeseci to je bilo 200 barela, a sada je 900 tisuća barela na dan četiri puta više što donosi novac u, u E, riznicu središnje banke. E, govorio sam o rezultatima, dostignućama. Moramo spomenuti velike probleme e, blokada političkog procesa. Da, vijeće radi, sud radi, ali to nije dobilo odobrenje parlamenta politički sporazum koji je e, dogovorio Bernardino Leon, moj prečasnik, e, bio je nedovršen kad sam došao. Libici su odlučili u prosincu 2016. Tamo sam već bio dva mjeseca. E, naišlo je to na teškoće u provedbi. Tri stupa su E, vijeće e, predsjedništva devet osoba, e, parlament u Tobruku i treći dom državno vijeće u Tripoliju. Sve tri institucije ne rade na zadovoljavajući način. Vijeće predsjedništva nije proširilo svoju nadležnost izvan granice. Vlada nacionalnog sporazuma, nacionalnog dogovora se također ne širi, ne širi svoju nadležnost u, na istiku ružičasto područje. Tu je maršal Haftar, tu imate vrlo složenu strukturu e, e, žuto e, snage Misrata, Benevalid snage E, i zeleno snage Sintan u Tripoliju. To je vrlo složena struktura bez centralne vlasti u zemlji. Nakon što sam e, naglasio prednosti i dostignuća na početku, ovo je e, loše nasljeđe koje ostavljam onom koji će e, me naslijediti. Koji su razlozi ove situacije? E, moramo imati strateško strpljenje sa ovom zemljom. Ona nikad nije bila država prije. E, borba protiv kolonijalizma je bila borba plemena, plemena protiv Talijana onda je bilo skrbništvo, monarhija i onda je došao Gaddafi. 40 godina Gaddafija je dovelo do situacije kad taj čovjek nije dozvoljavao jake institucije, nije dozvoljavio jaku vojsku, jer je sam bio pučist. On je stavio topništvo na istok, a municiju na zapad Nikad nisu postojale e, jake institucije ni država. On je stvorio iluziju države. E, e, želio je da vjerujemo da tamo postoji državama ekcentrik koji vlada zemljom, novcem i represijom. Međutim, to nije bilo točno. Nikad nije bilo vlade jake vojske. Stoga se takva država ne može stvoriti preko noći. E, moja je molba da sve zamolim i parlamentarce i moje kolege, sve. I ja sam nestrpljiva osoba. Molim za malo strpljenja, da se ova e, zemlja sredi. Pitanje je sada što uraditi s ovom situacijom kada e, imamo nepostojeći parlament, imamo parlament koji bi trebao postojati, imamo vijeće predsjedništva koje vlada, ali ne širi svoju, svoju nadležnost. A čim postoji politički vakum, onda političke snage interveniraju, ubacuju se. To vidite na ovoj karti. E, to je karta ranog upozoravanja od ove godine. Žuto područje je bilo mnogo veće. Ovaj posljednji razvoj u zadnja dva mjeseca Uvijek smo govorili, upozoravali da će biti poteškoća na jugu, na strateškim točkama. Tu vidite logističke linije od e, Misrate prema e, jugu, to će biti prerezano, što se dogodilo u posljednjih šest mjeseci. Maršal Hafta, on se zove e, field maršalom, mm, e, feldmaršalom, ne, vidimo da ima vojnu snagu da to učini, ali on okupira strateške e, zračne luke u jugu, na jugu i reže e, linije opskrbe sa sjevera na jug. Što činiti ovdje? Vidimo jasno da se ova e, sporazum ne može e, provesti kako stoji. Bernardino Leon je postigao da nešto bude na stolu. E, svaki dokument o kompromisu, vidimo to i po Dejtonskom sporazumu. Mm, sporazum postoji, ali on složen i ne može ga se dobro provoditi. To ovisi o, političkoj volji i sugovornika e, i najgori sporazum se može provesti ako postoji volja i obratno. Ovo je sukob koji se fokusira ne toliko na vjeru, na vjerska pitanja, već na naftu, moć i novac u fragmentiranom društvu koje, kao što sam rekao, nikad nije, tu nije bilo konsolidirane e, države i milijarde, milijarde dolara koje 60 milijardi dolara imaju kao imovinu i 70 milijardi dolara e, investicija e, povećava, a Petit sviju da se dograbe te imovine. Politička misija, ako nema polugu prava, pravu poliku da ujedini naciju, dijeljenje e, moći znači dijeljenje bogatstva. Svi žele veći, što veći dio kolača u ruđičastom području. 70% e, nafte e, naftnih rezervi su na istoku, a 30% e, nafte i plina na zapadu. 30% stanovništva je na, na istoku, a 70% na zapadu Tripoliju i jugu. Tu vidite problem problem koje, s kojim se suočava međunarodna zajednica. Upravo sam to samo kritički rekao. E, puno sam prekasno otkrio ovaj ekonomski aspekt. E, e libijski politički sporazum, e, stvaranje zajedničke vojske, ali ova zajednička politička ekonomija je stvarni problem Znali smo za to, ali to sam otkrio tek prošle godine. E, moj savjet e, mom nasljedniku jeste da se e, koncentrira što više na ove uzroke sukoba. Imamo dvije točke na stolu. Borba protiv terorizma, ona funkcionira relativno dobro. Drugo su migracije migracije ili kontrola migracija neće funkcionirati ako međunarodna zajednica, to ću otvoreno reći na eh, kraju boravka, ako međunarodna zajednica ne ide dalje od eh, politike suzdržavanja, kontrole, eh, nastojimo kontrolirati situaciju, poboljšati je strateškom strpljevoću, ali daljinski upravljamo gdje je ambasada Evropske unije e, veleposlanstvo u Tripoliju. Gdje smo mi, Ujedinjeni narod u Tripoli? E, e, SAD imao veleposlanstvo, mi se vraćamo, ali ne javno, radimo svaki dan iz Tripolija. Moramo uspostaviti misiju u Tripoliju usprkos teškoj sigurnosnoj situaciji. To je jedna stvar. Ići dalje od kontrole, ne samo rješavati simptome terorizam i migracije, već e, sudjelovati na konsolidiran način u izgradnji nacije. Ako samo s jakim institucijama, vojskom, antimigratornom i e, protuterorističkom strategijom koju podržava parlament E, sprečiti kršenja e, ljudskih prava, naravno. Samo ćemo tada imati šansu da e, stavimo migracije pod kontrolu. Neću kritizirati talijanske i njemačke prijedloge, ali ove ideje, ova vrsta ideja ministarstava unutarnjih poslova da blokiraju migracijsku situaciju, u, u državi koja je e, vrlo slaba. To e, je ne ne u sadašnjoj situaciji. E, imamo centre za pritvor, pritvore, to je situacija koja se ne može tolerirati. Mm, o, ovo je strateški slajd za vas ovo su e, statistike stanovništva u, Libiji i Africi 2015. Libija je ogromna zemlja i bogata zemlja sa relativno e, malim brojem stanovnika, 6 e, do 10 milijuna stanovnika u sljedećoj desetljeću. Ali ako pogledate Egipate, 150 milijuna stanovnika 2050. 80 milijuna u Sudanu u sljedećeg desetljeća. Nigerija 400 milijuna, ako pogledate Niger e, u četverostruci će se e, stanovništvo od 20 na 75 milijuna stanovnika. Ako pogledate Libiju kao zemlju koja ne postoji kao država za sada, E, represivnim sredstvama, e, kontrolom granica i tako dalje, ova strast neće to funkcionirati strateški u sljedećih nek... tih desetak godina. Čak i ako siromašni ljudi ostane gdje su i nisu u opasnosti, neće odlaziti u Europu ili u susjedne zemlje, ali srednja klasa koja nema dvije do četiri tisuće dolara da dođe u Europu preko Libije, taj će se postotak e, užasno povećati u sljedećih dvadesetak godina. Stoga međunarodna zajednica mora razviti pristup E, da strateški rješava taj problem ne samo u Libiji već i u okolici zemlje Sredozemlja i juž, e, zemlje Južne Afrike na jugu Afrike. Libija se mora e, promatrati u kontekstu regije i mora se sagledavati dugoročno ako pogledate ovu kartu. Moramo riješiti problem izgradnje nacije u Libiji. I zadnje, govorili smo o domaćim problema, problemima fragmentacije libijskog društva, ali i to je složenije i to je dio, ne bih rekao naših teškoća, ali dio naših izazova, da moramo rješavati regionalne probleme imamo e, Alžir, e, druge zemlje koji imaju interese u Libiju. Imamo regionalne države, Katar, Abu Dhabi, koji također imaju interese u Libiji. Imamo sada mm, američko-ruski e, sloj. Imamo nekoliko slojeva koje moramo rješavati, a E, koji put nam kažu ostavite zemlju na miru, ona će se sama riješiti. Međutim, to nije slučaj. E, ovo umješanje e, interferencija iz drugih regionalnih i drugih zemalja koje rade u svojim interesima i to treba staviti pod kontrolu. Da, uključenje međunarodne zajednice, ali ne da oni koji se e, interesiraju za istok vuku na svoju stranu, oni za zapad na svoju stranu. Kako mala misija Ujedinih naroda i vi e, mogu ujediniti ovu naciju dugoročno ako je drugi e, razdvajaju i razvlače E, naročito Egipat, on ima legitimne e, interese, imaju e, granicu od 500 km, oni su zainteresirani za to i moraju raditi zajedno, ne samo verbalno. Moramo raditi na substanci. Samo zadnja riječ o kvartetu, dakle to je nešto što doista evo, cijenim činjenicu da sad imamo redovne sastanke sa ključnim eh, eh, osobama iz Europske unije, gospođom Mogherini i predsjednikom Frekventa, posebnim izaslanikom Afričke unije i sa mnom, dakle bili smo u Kairu, u Briselu pripadana, i to konsolidira stavove organizacija i te organizacije svakako imaju utjecaj i na, naravno, na svoje članice Ligu arapskih država, dobro, to isto nekad malo problematično, Europa malo problematično ponekad, ali je važno imati načela i na toj razini definirati doista strateške ciljeve kamo ide Libija i kamo ide regija. Evo, stati ću ovdje i zahvaljujem vam. Zahvaljujem. Ovime što smo evo, malo produljili glasanje. Svima ću dati dvije minute. Prvo za EPP, gospođa Vanesku. Zahvaljujem. E, dakle, što ste ovdje i na prezentaciji, što ste podijelili s nama svoje dugo iskustvo u Libiji. E, znamo da e, Libija je Ehm, važno popušte djelovanja protiv isis i terorizma, ali također i područje koje je ključno za globalnu geopolitiku. I to ste spomenuli to kao dio i ruskih napora da se ehm, udalje od ehm, sjednje država i zapadnih saveznika i zemalja u regiji Egipta i zaljevskih država. Vi rekli ste da kao Europljan trebamo više uključeni u ovaj proces i prisutniji ondje i da se pokuša iznaći rješenje zajedno s našim partnerima. Dakle, mislite li da bi bilo moguće prije svega e, krenuti sa zaustavljanjem financijske potpore koja dolazi iz raznih e, strana zaljevskih e, zemalja, e, Rusije, Sjedinjenih država u različite e, strane u ovom ratu u Libiji. Znači, ako ne uspijemo spriječiti ovo financiranje fakcija, to će se samo, situacija će se i rat nastaviti. Znači, mislite da bi UN zajedno sa Europskom unijom zajednički mogao nekako to učiniti i kako se to može učiniti? Dakle, to bi bilo idealno i pitam se li to uopće moguće da, ali svejedno. I također želim e, vas pitati kako e, vidite trenutnu krizu u zaljevu, dakle između Katara i drugih e, zemalja u zaljevu. Znači kako to utječe na sukob u Libiji? Je, li to imalo utjecaja do sada i što se može očekivati po tom pitanju. Hvala. Za SED, gospođa Gomeš. Zahvaljujem e, na ovom doista zanimljivom objašnjenju. Dakle, što vi predlažete prije svega e, i da je u izaslanstvo se vrati u Tripoli, e, da bude zaštićeno na odgovarajući način da se uopće može vratiti, ali E, to je moguće, postoje e, na primjer e, veleposlanstva koje nisu otišla, na primjer talijansko, dakle drugo to je prioritet. A da zatim prestanete ovu glupo sa ministrima unutarnjih poslova da oni mogu zadržati migracije time što će oni raditi po pitanju pomorske sigurnosti. Ma kakva pomorska sigurnost ako nema nacionalne vojske koja će štititi zemlju? Ma mislim, kakva pomorska sigurnost? ako e, kopnene granice nisu osigurane jer nema vojske, e, nacionalne vojske. Ma nije, ne treba tu biti previše pametan, to je apsolutno jasno. E, I zapravo time što nismo radili na razvoju nacionalne vojske, samo smo dali prednost svim ovima drugima koji su iskoristili situaciju. Nadalje, razmišljaju se zemlje članice o tome da to zaista traži istinski napor, ne samo i Rusija i Amerikanci, nego i nas da pokušamo izgraditi tu nacionalnu vojsku i e, doista vladu u Libiji. Za sada naše zemlje e, se članice međusobno bore, međusobno oko tome. Svi pokušavaju nekako ukazati na neki smjer, ali ništa se ne događa. Mi zapravo samo dajemo e, našim građanima ovu sudu ideju da se može kontrolirati migracija time što ćemo plaćati e, centre za prihvat tamo, ali to nema nikakvog smisla, to je samo kršenje ljudskih prava. E, e Sada nisu, prvo nisu htjeli raditi s njime, pa onda su rekli da je ratni zločinac, a sada da treba s njime raditi, ali nema druge opcije. Što vi mislite o tome? Eh, i o ruskim vezama i vezama sa ovom eh, pitanjem eh, raskola u Suni, u Suni zajednici. Dakle, za gospodin Nato. Imam neka iskustva iz Libije, znači od 1975. poznujem tu zemlju i Kalifa Haftar koji je također e, trenutni general Libijske nacionalne vojske. E, e, jedan od naših generala Španjolske je uhitio generala Haftara u jednoj od pitaka i dobro poznam što se događalo tamo. sve osobe koje znaju što se dogodilo u Sferatu znaju da je to bila katastrofa zato što je taj rat se vodio između stvarnih aktera, a ne nekakvih metafizičkih sudionika. E, kada govorimo o e, tome da general Haftar ne sluša apsolutno nikoga, a glavni dionici su oni koji jesu u a ne oni koje bismo mi htjeli da budu. I sviđalo se to nama ili ne, imamo znači militante iz Misrate, imamo znači militante iz Sintana, imamo Dibirides iz Tubuda, iz Sepre i na to na vrlo um, raširen način. Imamo razna muslimanska bratstva na ovoj strani, imamo različita e, plemena na drugoj strani i također imamo taj isto koje kontrolira general e, Kalifa Haftar. Dakle, njegova e, situacija je e, bila poznata već i ranije i znamo da e, se njega često nazivalo duhom, fantomom koji je bio odgovoran za nekakva krvoločna dijela. A u ovom trenutku, a u ovom trenutku zapravo se na neki način staje na upravo njihovu stranu. Mi smo ti koji moramo vidjeti tko su stvarni dionici, a ne oni koje bismo mi htjeli. Dakle, mi smo se tamo e, nosili sa tom metafizičkom legalnošću i zakonitošću i pokušavali smo postavljati svoje marionete kako bismo proturječili onima koje imaju e, i koje dolaze iz Saudijske Arabije. Postoji i jedna španjolska u poslovici, a to e, španjolska španjolska poslovica, a tada kaže ako se zapravo e, legalnost e, je na strani ako zapravo mi ovdje proturiječimo legalnošću stvarnošću, onda je stvarnost ta koja će nas na kraju izdati. Dakle, e, bitno je da znamo koja je razlika između područja koje kontrolira Haftar i e, ovog, ove druge strane. Ja sam bio u stanju proći s jedne strane zemlje na drugu e, bez ikakve zaštite, ali danas je situacija takva da to više nije moguće i to je stvarnost koja je prisutna, osiljava se to nama ili ne. Gospođa Lohbile, hvala što ste ponovno s nama, gospodine Kobli. Dakle, evo im, eh, htio sam nešto prokomentirati, mislim, eh, povodom svjetskog dana izbjeglica. Rekli se da je zapravo iluzija vjerovati da ako se zatvori granica prema Libiji, eh, da će to riješiti problem za izbjeglice i za one koji dolaze u okviru migracija rada, ali naravno postoji neki e, u Europskoj uniji da se recimo sklopi pakt EU-Libija, iako se on ne može provesti naravno <laughs> jer tamo je sada naravno drugačija situacija nego ona s Turskom, dakle nešto slično sporazumu s Turskom, ali to je nešto drugačije. Znači, E, zatim e, ponovno e, ovo pitanje spašavanja na moru od strane libijskih snaga koje vraćaju ljude na obalu, ali zapravo ih vrate u rukama trgovaca ljudima. Znači, što vi mislite znači, o obalnoj straži i morskoj straži, obalnoj straži Libije i kako oni djeluju. A druga stvar je e, puštanje Saida al iz e, pa, e, misratne paravojske, znači došla je jedna informacija koju ne znamo, je sigurno da se si on traži e, sada ulogu u političkom spektru. Hoće li on sada biti na strani Hafte ili što? I na kraju, rekli ste da idete u ove centre u kojima se drže izbjeglice. Naravno, postoje neke od tih prihvatnih centara u kojima su katastrofalne okolnosti. Europska unija je do sada sklopila samo jedan e, sporazum da će se davati više humanitarne pomoći izbjeglica, ali nismo još krenuli sa provedbom toga. Či znači, mislite li da bi poboljšanje humanitarnog stanja izbjeglica moglo biti e, nešto što se može učiniti u prihvatnim centrima? gospodin Urban Kaspo. Puno hvala. Htio sam pitati istu stvar kao i moj kolega iz e, Zelenih. Dakle, danas je svjetski dan izbjeglica i htio sam vas pitati za e, te, ta središta, te centre za prihvat koje ste vi kvalificirali e, kao centri zapravo koji su neprihvatljivi i gdje, o kojima nemamo međunarodnih informacija o onome što se točno tamo događa. Imamo nekakve prijave kršenja ljudskih prava, ali mislim da je bilo zanimljivo imati više informacija o tom tome. I također više informacija o tome e, tko financira te centre za prihvat gdje se ne poštuju ljudska prava. U tom smislu sva pomoć Evropske unije e, je usmjerena ka obalnoj straži Libije, a talijanska vlada koja ima gotovo 400 milijuna eura i koja treba osigurati svoje obale, a ono što smo vidjeli od toga je obalna straža koja ne samo da je pucala prema, e, pucala na nevladine organizacije, nego su također i prijavili e, Sea Watch i ostale organizacije i što su napravili? Oni su vraćali ljude u te centre za prihvat, izbjegličke centre gdje se dokazalo da se ne poštuju ljudska prava. A ovaj politički scenarij koji ste vi opisali u kojem ne postoji nikakva legalna struktura, u kojem zapravo nema države, kako mi možemo i dalje namjeravati koristiti Libiju kao tampon državu u provođenju provođenju naše e, jasne politike eksternalizacije granica Europske unije, a kada je riječ o tome da uopće ne postoji poštivanje ljudskih prava. I zato bih htio da govorite još malo o tim izbjegličkim kampovima i drugo o razvoju situacije do kojih dolazi s obzirom na e, e, funkcioniranje obalne straže, te također na trećem mjestu kamo odlazi taj europski novac kada govorimo o tim izbjegličkim kampovima, ako vi imate informacije o tome. I četvrta stvar također kamo odlazi taj novac za kakve obalne straže. E, za FDD gospodin Karver, e, hvala, doista sam se htjela na ovo što je upravo rečeno, znači ovu frikciju između zemalja zaljeva e, koji, i Katara koji imaju interese u Libiji. I također htio sam pitati da će zaista vaš e, e, komentar na utjecaj na muslimansko bratstvo u Libiji i o odnos sa zemljama zaljeva. Hvala. Very efficient. Um, then I'll give floor back to... Dobro, gospodine eh, Kobler, izvolite, <laughs> ako možete odgovoriti pitanje recimo desetak minuta, to bi doista cijenili, eto, to bi nas vratilo vremenski na pravi put. Evo, dati ću sve od sebe. Evo, dopustite da krenemo od migracija. Jer eh, to je nešto što ste si vi spomenuli. Dakle, pitanje je što Europska unija može učiniti i kako možemo eh, ocijeniti obuku ove obalne straže. Dakle, prije svega, Moram reći da razumijem ja europske zemlje koje žele ograničiti na ovaj ili onaj način e, pritok izbjeglica a, i postoji represivni način da se to učini, o, obukom, obalne straže, outsourciranje i tako dalje. E, I to je sve legitimno, naravno, i mi kao jedini narodi sudjelujemo u misijama obuke za operaciju Sofija u sredozemlju i na kopnu sa ljudima za ljudska prava i savjetnicima i tako dalje. Mi smo zamolili odbor za sankcije e, Ujedinih naroda, je to u redu, jer postoje embargo za oružje, na oružje, dakle embargo u skraćenoj veži i na oružje, ali i na nesmrtonosne mjere kao za e, obrambenu opremu i tako dalje. Ali sada je izvješće stručnjaka rekao da je to u redu, da je vršiti obuku jer su uvjereni da dijelovi, dakle dijelovi e, obalne straže su pod vlašću e, predsjedničkog vijeća. Ja sam e, bio na jednom od ovih brodova Sofijan, gledao sam kakve su mjere obuke da, dio obalne straže se e, su pod e, nadzorom predsjedničkog vijeća, ali to ne znači da sve ide glatko nakon obuke. Znači mi i dalje sudjelujemo u misiji obuke kao jedinjeni narodi, međutim uz isključenje onih koji su doista poznati po kršenju ljudskih prava. Dakle, ako vidimo da oni sudjeluju u operaciji Sofija, mi onda ne sudjelujemo, ali mislimo da je to protivno ne samo općem načelu ljudskih prava, nego i rezoluciji vijeća sigurnosti. Nadalje. Pitanje je sljedeće, naime, vi ste postavili pitanje što konkretno učiniti kako bi se više djelovalo i bilo aktivnije ovdje. Moje pitanje Evropljanima je zašto radite obuku izvan e, e, ovih 12 milja od kopna? Za ne postoji sustav nadzora i zašto ne nadzirate donirali e, Italija moderne motorne čance i zašto su treneri na brodovima i nadziru. Vidio sam brojne video gdje i obalna straža, ova dobra obalna straža, se i vraćaju natrag. Ma mislim, odite na YouTube i vidjet ćete sve i morsku stražu i obalnu stražu koji e, ljude bacaju iz brodova i puštaju da ih se utope. To su ljudi koji su također obučili snage Europske unije. To se može izbjeći. Mislim, zašto ne postoji odgovarajući zahtjev? Mene, znam da tu postoje neke neke, neke stvari koje treba poštivati, 12 milja, o, zona od 12 milja od kompna odobrenje predsjedničkog vijeća, ali kažem pa dobro pitajte ih. Mislim, odobrili su 600 američkih vojnih udara i zatražili ih, a sada je Daješ otišao, zašto onda Europska unija ne može zatražiti od predsjedničkog vijeća da dade dozvolu da naši monitori, da naši e, nadzornici, promatrači prate e, obalnu stražu tijekom e, patrola. Mislim, e, svake 24 sata, kad god izađu na teren, mislim, neke zemlje članice imaju bolnice, čak i na terenu, na, na kopnu, i neke od njih Europske unije. Mi vodimo svoju vlastitu stražu za našu zaštitu u Tripoliju. Znači, to je moguće i imate i dozvolu e, predsjedničkog vijeća za to. Znači, to je moguće. I mislim da barem ovi koraci su nešto o čemu treba barem razmisliti kako bi se E, zlouporaba od strane onih koje obučavate izbjegla, ali postoji razlog za obučavanje obalne straže, naime, e, naravno da obalna straža, da se to ne događa preko noći, da <laughs> mislim ta obalna straža je prije bila e, te paravojna postrojba i tako dalje. I sad naravno ako oni djelomično i priznaju vlast predsjedničkog vijeća i ministarstva obrane žele učiniti najbolje i ako smo uspostavili partnerstvo na kopnu sa ministarstvom obrane kako bismo im pomogli nekako voditi kontrolu. Ali mislim u zemlji u kojoj nema sustava nadzora od strane međunarodne zajednice, to povjerenje neće ni funkcionirati. Dakle, moja zamisla, moja ideja bi bila da bi europljani se mogli više angažirati u traženju nadzora nad obalnom stražom. A isto se odnosi i na pitanje ovih prihvatnih centara. Kamo ide novac? I ovdje također, mislim, novac ide za poboljšanje humanitarne situacije u prihvatnim centrima. Mislim, to onih 17, e, 20 e, tranzitivnih centra. Mislim, ne, mi kažemo da su, dobro, mi ih zovemo centri za zadržavanje mislim na engleskom detention centers, mislim, to su centri za zadržavanje gdje se ljudi drže mjesecima. Nekada e, kad pitate ljude koliko ste bili u ovim mračnim e, prostorima zatvoreni, e, to su do, zapravo doista pogotovo pritvorni centri. E, za humanitarne svrhe sada moramo se pozabaviti ovim problemom i doista cijenim pomoć Europske unije za financiranje E, i od e, Međunarodnog ureda za migracije UNHCR za poboljšanje situacije e, u kampu. Ali mislim odlično što recimo imate higijenske pakete koje financira Europska unija i ljekove. Ljudi u miru, mi samo izvlačimo tijela, mrtva tijela iz tih centara. mislim, E, ovi, ovi ljudi nemaju dovoljno za jesti, ovih 500-600 kalorija na dan je sve što imaju. Mislim, lijepo je davati ljekove, da, ali tko nadzire da stražari ne uzmu te ljekove i sapune kada ode međunarodna zajednica? Niko. I ovdje također, prije nego što ministarstvo unutarnjih poslova uđe u sustav i e, mislim predloži E, izbjegličke kampove u Libiji. Neki kažu da, drugi su to odbili, ali mislim... Mislim, ne bi trebalo sa najslabijom e, karikom trebalo o tome pregovarati, ali dobro, treba imati međunarodno osoblje NHCR gdje, kao što ste činili u svakoj drugoj izbjegličkoj situaciji, kao i u Jordanu, 24-satni nadzor UN, od strane UNHCR-ovog osoblja, i ako postoje sigurnosni problemi, zaštita. Dakle, na to nije lako provesti, ali ta ideja treba biti apsolutno jasna i treba biti misao vodilja. I sve dok to ne postoji, mislim da uopće nije ni realistično zatražiti da se u velikim prihvatnim centrima ljudi uopće drže tamo. I također, ako pitate ljude u centrima E, što je učinkovite obalna straža, to sve više ljudi bacaju na obalu, a ko se za njih brine? I da, upravosta ste. E, I ovaj, e, ovo što je pod našim područjima su ona područja nad nadzorom Tripolija, ali mislim, ljudi, ljude drže na takvim farmama, njih dvije, tri tisuće sustave samouprave, a neki dobivaju oružje da čuvaju vlastite E, sunarodnjake. A, I što je zapravo? Zapravo dok nema međunarodnog nadzora i pra, promatrača da omoguće funkcioniranje sustava, ja ne bih doista sad savjetovao da se ide dalje na ovu ideju, opće na ove ideje, mislim i obuka, e, obalne straže u međunarodnim, pod rukama mora biti pod međunarodnim promatranjem, ali također promatranjem nad situacijom na terenu, a za to je potrebno i tu se vraćam na pitanje prisutnosti Europske unije na terenu. Naime, Italijani su otišli 2014. naime, ali su se vratili pa, prije par mjeseci njihova e, neka veleposlanstva u e, podsaharskom području su ostala. Oni su se vratili nedavno i tako dalje, ali za Italijane je to doista bio vrlo hrabar korak i mogu samo podupirati zemlje članice, ali je Europljan, sve druge Europljane, dakle da se vrata onamo. Dakle, a što se tiče drugih pitanja, pitanje financiranja muslimanske braća i e, učinka Zaljevskog rata. Ne postoji zapravo pravi embargo na oružje. Zapravo ako želite poboljšati situaciju uvijek pitate koji su poticaje i koje imate poluge. Naravno poticaje uvijek novac. Znači nešto se financira. Međutim, potpuno iskreno, ovo je, bo, to je bogata zemlja. I nisam jedan od onih koji bi uvijek rekao slušajte dajte nam novaca ili tako. E, Ta zemlja je bogata, još uvijek imaju 60 milijardi e, dolara e, kojima mogu vlastitim sredstvima financirati. Ne treba im novac Europska unija, ali treba im novac za humanitarne napore. Ako ljudi umiru i e, vlada ne želi to financirati ili pomoći. onda tu nevoljkost treba nadomjestiti Europska unija ili tu nemogućnost, ali ne za sve ostalo načelo, zapravo oni ne trebaju novac. Dakle, često je ovih 100 milijuna se govori u javnosti tako da Što se radi s tih famoznih 100 milijuna i zašto sami livici to ne naprave? a imaju oni novaca. Ja mislim, e, E, znate koliko, znate koliko oni imaju e, milijun e, barela na dan i tako dalje što se tiče prihoda od nafte. A znači novac je jedna stvar, a drugo je embargo na oružje kako bi se jačalo kako bi se jačale policijske i druge strukture treba postojati određene iznimke od embarga na oružje. Mislim, ja ono i 26 e, milijuna komada oružja u zemlji. Nisu, nije da su oni e, nenaoružani, mislim, što se tiče 26 milijuna komada oružja, a populacija ima, ne znam, 6 e, do 10 milijuna, mislim, znači svaka beba ima tri komada oružja. Ali, mislim, e, treba razmisliti eventualno na strukturirani i praćeni način e, stvoriti iznimke za embargo na oružje, za određene svrhe i određeno praćenje. A što se tiče sada pitanje e, Zavijskog rata i muslimanske braće. Iako sam rekao da je većina problema u E, nafti i novcu i podjeli raspodjeli bogatstva, postoji tu i vjerski element. Nije on tako jak, ali postoje zemlje kao Emirati, Egipat koji imaju e, vrlo snažnu e, agendu protiv muslimanske braće. A mi razgovaramo sa svima i onima koji su na popisu terorističke skupine u drugim zemljama. Naravno da i sa muslimanskom braćom razgovaramo, stranka muslimanske braće je e, uključena u libijski politički dijalog, a sad imamo novi popis terorista e, i oni su zapravo dio naše klijentele i e, mi moramo nastaviti s njima razgovarati. Mislim, znači mi se pod pojmom terorizma rukovodimo popisom Ujedinjenih naroda, dakle ne džihadističke paravojske i tako dalje, nego e, islamska država i Al-Qaida i tako dalje, mislim. E, ali kako ih poticati da se demobiliziraju da i e, odlože oružje ako ih stavimo na terorističku listu i ne razgovaramo s njima? Znači tu u ovoj skupini je muslimanska braća, ako znamo kakva je situacija u Golfskom zaljevu i što je stvarno, što je stvarno marginalizacijom Katara, i kako to ne poboljšava situaciju. Međutim, ako to napravite na dovoljno jasan način, a upravo se sad vratio iz Egipta, zemlja koja ima e, pokret muslimanske braće na popisu terorista. Ja njima zapravo jako e, transparentno kažem da ću nastaviti gore razgovarati sa muslimanskom braćom i to je naravno e, nije, oni ne protestiraju, znaju oni da treba neko i s njima razgovarati, jer oni s njima ne razgovaraju, pa moraju imati nekoga s ko razgovara s njima, ali ih oni drže na popisu terorista. A sada e, pitanje ko su ključni e, igrači sa moći u rukama u zemlji. Nemojmo sad stvarati tu neku iluziju, znači ova vlada nacionalnog jedinstva koja nije dovoljno moćna i tako dalje. Tko su glavni moćnici? E, general Haftar, field marshal Haftar, E, politički sporazum ga je htio marginalizirati, izgurati po stranu, ali tijekom protekle godine vidjeli smo da vojni razvoj ga je samo e, ojačao i politika marginalizacije nije funkcionirala, pa sam se i njima obratio i to zato što smo e, potpisali libijski politički sporazum. Haftar me nije vidio godinu dana. Ja sam patio, ja patim kao e, posrednik ako ljudi e, su organizirani i ne mogu do posrednika. A neke države kao Rusi, na primjer, su rekli trebate li posrednika za sastanak. A mislim, posrednik koji treba posrednika, medijator koji treba medijatora, mislim. A sad u međuvremenu ponovno razgovaramo. Prošli tjedan sam ga vidio zadnji puta kad sam bio u Bengaziju, sjeli smo zajedno nekoliko sati. I da raspravimo stvari, da pitam što želi, da saznam koji su njegovi sljedeći e, koraci i on se zapravo uz pomoć drugih na sreću otvorio, dobro iz nekih zemalja članica koje su, e, koje podupiru, haftare i tako dalje, on se otvorio i iskoristili smo to kako bismo ga priveli e, ponovno na ovu stranu službene politike. Saifa e, Gaddafi. Naravno njega traži Međunarodni kazneni sud, e, dakle ne mogu potvrditi je li pušten ili ne, postoje neke naznake da da. E, razgovara sam sa Ben Sudom neki dan nakon što su došla izvješća i, i deklaracija Haškog suda ali on se jasno želi natjecati za političku ulogu, a ima odgovarajuću potporu. Njegov odnos sa Haftarom također treba još pojasniti, jer Haftar ima također političkih ambicija i mogao bi se smatrati dodatnim faktorom e, od strane odnoša Haftara, a to ovisi naravno i o e, budućim politikama. Naravno da možemo s njime razgovarati, ali E, znaš pa šta je jasno? traži ga Hagi, e, zemlja ne može funkcionirati temeljem e, nedostatka e, odgovornosti. Dakle, postoji s jedne strane napori za pomirenjem, okupljanjem neprijatelja iz prošlosti za istim stolom, ali to isključuje osobe koje su jasno prešle liniju Eh, ovih doista groznih kršenja ljudskih prava za razliku od, iako je to grozno za reći, nekih stvari koje su redovna stvar u ratu u smislu kršenja ljudskih prava. Znači, postoje neke stvari koje nisu oprostive i ne mogu biti obuhvaćene nacionalnim pomirenjem. Eh, znači, i i uključenjem u nacionalno eh, pomirenje u budućnosti. Dobro, morat ćemo vidjeti kako ćemo s time postupiti, ali tu je linija vrlo jasna. Da, neke stvari ipak nisu dopustive e, izvan Međunarodnog suda i Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, evo, mislim da sam evo odgovor na sva pitanja i e, oprostite što sam prekršio vreme. Hvala lijepa. Imamo još nekoliko minuta. Imamo još nekoliko minuta gospođa Lochbiller, e, To, na to je teško odgovoriti. E, rekli ste da su to vaši posljednji radni dani. E, Ujedinjeni narodi još nisu imenovali vašeg nasljednika. E, onaj koji je imenovan bio nije dobio podršku SAD-a. Kada će biti imenovan vaš nasljednik?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 moj nasljednik mogao doći i ranije, ali evo ta je situacija sada produžena zbog neodobravanja SAD-a i dogodilo se to da je to pitanje znači i sigurnosne politike. Naravno, vi imate pravo kada postavljate to pitanje, došlo je do ozbiljnih prigovora ne samo od strane SAD-a, nego također su se i Rusi i druge zemlje usprotivile toj osobi. Ako jedna osoba uloži prigovor i druge osobe će to napraviti, samo ovisi o vrsti te osobe. E, samo je bilo potrebno malo više vremena. Vjerujem da su sada odabrali neku e, drugu osobu i jednog vrlo kompetentnog sljedbenika, e, a sada je na vijeću sigurnosti da točno vidi odgovara im ta osoba i možda će i već danas odlučiti o tome. Glavni tajnik će nas o tome svakako izvijestiti i onda će biti i službeno imenovanje. Ali naravno da je bitno koordinirati se sa svim članicama vijeća sigurnosti UN-a. U narednih nekoliko dana dana imati... E, to je bilo jedno drugo pitanje. Dakle, vi ste spomenuli gospodina generala Haftera. Dakle, možemo reći da je on jedan od najvažnijih ličnosti u Libiji, svidjelo se to nama ili ne. E, kada je parlament iz Tubruka nije priznat, a njega se trebalo priznati među, na međunarodnoj razini, a oni su e, zahtijevali da ih se prizna kao e, demokratski parlament i nisu htjeli da im se govori izvana što bi trebao raditi taj neki parlament u, u Eh, Libiji, onda je UN odlučio izolirati vlasti u Tobruku. Ja sam se upoznao sa kalifom Haftarom, imam dobar odnos s njim, imam kontinuirani odnos s njim i sa njegovim kolegama i oni su rekli da su oni zapravo se izdvojili i jasno je da ste vi godinu dana bili bez kontakta sa jednom od najvažnijih osoba eh, u Libiji. To je riječ o tome da vi zapravo ovdje imate posla sa metafizičkim stvarnostima i radite sa duhovima a ne sa pravim sorim osobama. Ana Gomeš, zahvaljujem. Ja bih samo htjela postaviti sljedeće pitanje. Dakle, što se tiče E, znači e, razgovora na odboru Libe mi također raspravljamo prvenstveno o migracijama, a moramo nastaviti surađivati kako ko, sa kolegama iz odbora Libe, zato što oni smatraju da naše ministarstvo unutarnjih poslova vodi na neki način krivu e, politiku, da vodi kontraproduktivnu i proturječnu politiku. I upravo zato bi se trebali doći i na odbor Libe kako biste održali izlaganje i pred njima. I molimo za to bude što prije. Dobro, zahvaljujem vam na ova dva pitanja. Evo, vi ste ovdje postavili pitanje e, te izolacije istoka u Libiji i taj problem koji je znači generaliziran po pitanju fragmentacije Libije s obzirom na izolaciju e, zapada. E, da, kada surađujemo sa Tripolijem situacija je bila drugačija, situacija je bila drugačija. Dakle, ono što je problem, a to je da mi nismo uspjeli doći do Tripolija nakon potpisa u prosincu pa sve do travnja a Buri Zahmen je taj koji je odlučio da neće dati neke nove e, dopuštenja za slijetanje. E, bitno je da sada da se mora ta situacija prihvatiti i zapada Tripolu, Tripolija je govorio da ne, da više nećemo prihvaćati znači zaslanike nakon ovog uspostavljanja predsjedničkog vijeća. Drugi su pa govorili ne, ne, vi ste ti koji ovdje zapravo ste se ipak pojavljivali bez obzira na sva negadovanja. Ali kada govorimo o marginalizaciji, što još možemo napraviti kao posrednici? Mi možemo znači samo tražiti od kalife Haftara da e, dolazi svaki tjedan na razgovore. To nije stvar e, same izolacije, nego i kulture bojkotiranja koji ne žele dati dopuštenje za slijetanje. Ja sam svaka dva tjedna pisao Haftaru, e, govoreći mu da, mu da se želim naći s njime, a on je rekao da želi razgovarati sa mnom o vojnim, ali ne i o političkim pitanjima. Ja sam rekao, ma što god vi želite. I e, tek prošle godine smo mi uspjeli stupiti u kontakt, jer je prije toga pristup bio blokiran. E, svi znamo da su Haftar, e, sa Haftarom se nisam mogao vidjeti, sa Agilom sam se viđao redovito. E, dakle, također smo problema u okviru Visokog povjerenstva za izbjeglice, visoko, sa Visokom povjerenikom za izbjeglice koji nije mogao doći do Libije. Ja sam potrošio 70% svoje energije kako bih pronašao zapravo one koje podržavaju libijski režim, a ne njegove protivnike. Također sam uspio sletjeti i u Tobruk E, e, ali nisam uspio doći do središta grada zato što su bile organizirane razni prosvjedi, nisu me pustili. Ono što je bio problem, a to je pitanje što smo mogli napraviti više u protekloj godini, e, osim samo odlaziti tamo, dočekivati, kako su nas očekivali zapravo sa tim svim blokadama, nismo mogli imati pristup dalje u grad, nas su dovodili zapravo pred njihove vođe, onda su nas imali, to su objavljivali na internetu, a zapravo je e, bilo riječ o vrlo e, sumnjivim osobnostima i to je e, vrsta nacističke propagande koja želi zapravo promicati genocid u Libiji. Dakle, to je nešto što je također bilo onako pomalo bolesno neprihvatljivo. Dakle, na kraju krajeva, e, činjenica je da su svi naši angažmani i trud koji smo uložili, e, uložilo plodom. Dakle, mi smo u četvrtom mjesecu uspjeli otvoriti ponovno pregovore s Istokom. Ja se slažem da to nije idealna situacija danas, da smo mogli možda napraviti još i e, više, da smo možda mogli pokušati sklopiti kontakt sa svim drugim moćnicima na Istoku, jednako kao što smo to uspjeli s onima na Zapadu. Ali evo, ja se i dalje nadam da će moj slijed sljedbenik e, biti još bolji od mene. E, zahvaljujem vama e, zastupnici zato što je činjenica da taj parlament u Tobruku zapravo ne postoji razgovarate razgovarajte s njima, pokušajte doći do, za, za, e, tih zastupnika u njihovom istočnom parlamentu. Pozovite i da budu e, vaši gosti i molim vas da e, obratite pozornost na ono što će vam reći. Dakle, vi imate istu tu filozofiju, budući da provodite istu vrstu politike. Vi ste ti koji ne, ne smijete davati nekakve patronizirajuće savjete, nego da pokušate razumjeti ono što oni žele, da ponudite ono što možete ponuditi. To je bila moja ideja od početka. Ne nametati ništa, nego prvenstveno slušati. Dakle, Bernardinu Leonu e, je bilo na kraju iznimno teško koji je onda na kraju svih pregovora rekao u redu, treba napraviti tako i tako, točka. A vidjet ćemo kako će to onda sutra funkcionirati. Dakle, ja sam se uvijek dobro dopirao svim tim pritisima i možda e, je činjenica da neke stvari neće dovesti do vidljivih rezultata, ali ja sam taj koji sam uspio izdržati pritisak, a taj pritisak je e, bio u smislu da se ne imenuju određene osobe. A to je ono što Bernardino Leon nije mogao izbjeći i to je u tom trenutku bilo neizbježno. I zato smo odabrali smjer u kojem smo krenuli. I to se dogodilo e, neposred prije mog stupanja na dužnost. Ja vas sada pitam kako možemo stvoriti jedinstvenu vladu kada ta jedinstvenu vojsku kada ta vojska nije ni prije postojala i kada se možda e, mora slijediti nekakav model koji je u principu u praksi neodrživ i do tada nepostojeći. Dakle, evo, činjenica je da oni dijele nadležnosti i da pokušavaju uspostaviti nekakav red, ali se na kraju ipak ne, ne zna što radi šef ovoga, što radi general onoga i tako dalje. Kako onda njima možemo nametnuti neku ideju zajedničke nacije, nacionalne vojske? Što se napravilo u Japanu nakon drugog svjetskog rata? Naime, e, znači, nije baš da svatko može preuzeti one najviše pozicije u vladi ili u vojsci. I to je najveći problem. Treba osigurati vojsku koja će biti snage uravnotežene i koja će moći tako funkcionirati. A što se tiče jedne druge stvari, e, Dakle, što vi mislite da e, bi zapravo trebao biti šef general te vojske, koga ćemo odabrati e, kao znači šefa za obranu? Znači, i činjenica je da se mi u Ujedinjenim narodima ne možemo složiti uopće oko imenovanja tih osoba. Dakle, vi ste tu vezanih ruku, ne možete napraviti ništa, ovdje nema uzmi ili ostavi. Ne. Dakle, ovdje se zapravo pokušava njima sve na nametnuti, a mi ih ne puštamo da one sami donose odluke i naći tu ravnotežu je iznimno teško. Jasno je da je kraj mog mandata i sada ja mogu možda reći u redu, možda sam i pogriješio, ali e, činjenica je da se kroz cijeli proces mora učiti i da čovjek uči na vlastitim e, greškama i da čovjek nauči shvatiti što zapravo znači politička misija, a što znači možda vojna misija. Dakle, e, poslane su vojničke trupe e, u Libiju i vidjet ćemo hoće li se nešto moći napraviti za napredak. Također znamo da su vojne trupe bile slane i ranije, ali pitanje je kako možemo pomoći tim militantima, odnosno zapravo vojsi u Libiji u toj nekoj fazi tranziciji kada ne znamo u kojem će smjeru oni krenuti. Mi smo poslali 5000 e, vojnika, talijanska vlada ih je dobro organizirala, znači dvije države članice su doprinjele e, svojim e, snagama, znači svojim vojnim silama. Možemo reći da je međunarodna zajednica reagirala koja se ograničila na neki način i ponudila takvu vrstu, takvu vrstu podrške, ali nismo znali točno kako i kome trebamo pomoći. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju i na svim odgovorima. E, želimo vam sreću i e, hrabrost. Imamo malu pauzu od minute, jedne minute. Ana Gomeš će predsjedavati nastavkom e, naše sjednice. Hvala. Da li sad na mom hrvatskom imaš plus ili minus? Plus. Plus? Plus? A sad imaš plus ili minus? So, colleagues, we have now uh, a session with... E, dame i gospodo, evo e, idemo na sljedeću točku dnevnog reda. A, Znači, riječ je o znači, zaslanstvu Europske unije sa Kazahstanom, e, Kirgijskom republikom, Tačikistanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom, ali također tu su i predstavnici za Mongoliju. Dakle, e, riječ je o ovim izaslanstvima koje sam sada e, navela i predvidjeli smo e, točku dnevnog reda za raspravu sa gospodinom Peterom Burjanom o reviziji strategije Europske unije za Srednju Aziju. Dakle, on je posebni zaslanik za Srednju Aziju i gospodin Luke Devin koji je znači direktor upravitelj koji je odgovoran za odnose s tom regijom. Ja vam sada želim dobrodošlicu. Evo, e, Dakle, riječ je o tome da imamo znači, zajednički sastanak sa izlanstvima za zemlje centralne Azije, kojima predsjeda gospođa Iveta Grigule iz Aldea. Sada ću vam dati riječ da vidimo kako napreduje ta peta revizija strategije iz 2007. o strategiji Europske unije za Srednju Aziju. Ja vas podsjećam e, da je riječ o izvješću e, AFETA koje smo već usvojili, rezoluciji zapravo AFETA, odnosno Europskog parlamenta u Srednjoj Aziji, koja je u četvrtom mjesecu 2016 godine usvojena, a riječ je o promicanju blagostanja, inkluzije, demokracije te mirnog razrješavanja pitanja u toj zemlji. E, parlament je također naglasio e, da primjećuje pogoršanje po pitanju ljudskih prava i temeljnih sloboda i vjerujemo da bi Evropska unija trebala biti pametnija i usmjerenija na stvarne ciljeve i da bi to trebala činiti na transparentan i jasan način. A istovremeno bismo trebali uzeti u obzir kako i vanjske, tako i e, unutarnje političke, gospodarske, socijalne i e, okolišne izazove koje postoje u toj regiji. E, Također je riječ o um, novim znači, aranžmanima koji uključuju nacrte obnavljanja ili sklapanja partnerstva sa suradnjom, za e, sporazum pa, o partnerstvu i suradnji sa Turkmenistanom, nakon toga ojačani i poboljšani sporazum o partnerstvu i suradnji s Kazahstanom, zatim protokol o trgovini tekstilom uz sporazum o partnerstvu i suradnji s Uzbekistanom. Ali također se očekuju možda i e, pregovori po pitanju poboljšanog sporazuma o partnerstvu i suradnji s Kirgijskom republikom. Evo, e, ovo nije prvi put da ste s nama, ovo je treći put. Započeli ste u travnju 2015. sa e, ovom zadaćom i e, vaš mandat traje do 36.2018. godine. Evo sad ćemo vam dati riječ, znači i jednom i drugom. Započet ćemo sa gospodinom Devinom, a nakon toga možemo nastaviti s gospodinom Deburjanom. Hvala predsjednice. E, dobar dan članovima parlamenta. Drago nam je što ste nam dali priliku da e, vam nešto kažemo o situaciju u Srednjoj Aziji. Već mnogo godina se e, to područje smatralo udaljenim od Evropske unije. Ali u posljednje vrijeme je se to nekako približilo zbog političkih tenzija i za Evropsku uniju i za druge partnere. To gledamo kroz e, perspektivu i trgovine. Tu će biti još više, više tenzija. E, politika e, Evropske unije je se ravna po strategiji donesenoj prije deseta godino, godina E, Srednja Azija je po, u međuvremenu postala značajan partner za Europsku uniju, a i strateški se značaj regije povećao. To se e, također su se povećali izazovi što se tiče i sigurnosti i ekonomskih izazova. To može imati direktne implikacije za Europu i globalne implikacije. Neke su teškoće nasljeđene od sovjetske prošlosti, ali e, posljednje usporavanje ekonomskog razvoja e, i e, su stvorile nove izazove. Jasno postoji prostora za Europsku uniju da nastavi svoju akciju u regiji i da postigne više u srednje državama. Jučer e, vijeće je zaključilo za strategiju za Srednju Aziju je potvrdilo politiku diferencijacije. Mm. Mm. E, I partneri to traže jer je to vrlo različita regija pa moramo s njima govoriti u smislu njihove razlike u, po veličini, e, bogatstvu i e, sigurnosnoj situaciji. jasno je da je prvo, prvi aspekt e, diferencijacije potpisivanje 2015. povećanog partnerstva sa Kazahstanom i Kirgistanom Mm, dobili smo mandat od država članica za to. osim diferencijacije moramo imati e, i, i kombinirani individualni i regionalni pristup. Posebni predstavnik će e, govoriti o tom aspektu. Niz izazova e, koje se, s kojima se suočavaju ove zemlje je vodoopskrba, trgovina ljudima, radikalizacija, e, e, problemi međunarodne trgovine e, zbog geografskih i političkih faktora. To zahtjeva zajedničke solucije. Evropska unija uvijek je imala i individualni i regionalni pristup E, tako moramo rješavati te e, probleme. Regionalne e, međuveze su važne mm, između Afganistana. Kad, tu govorimo o mnogim zemljama kad govorimo o Srednjoj Aziji. Naša suradnja se jača posljednjih godina na nekoliko područja. Obrazovanje, vladavina prava, okoliš, Želimo nastaviti e, razvijanjem naših, naše suradnje sa partnerima. Ekonomski govoreći, e, Srednja Azija je vrlo različita. E, imamo teške uvjete nedavno, smanjenje cijena energetike, ali i smanjenje razvoja u Rusiji ekonomski pad u Rusiji. To utječe i na migracije i e, doznake. Mm, e, fluktuacije u valutama e, su dovele do inflacije i velikih ekonomskih nestabilnosti. Dugoročna perspektiva međutim je dobra stanovništvo Srednje Azije je mlado i raste i e, tu imamo veliki potencijal za rast e, BDP-a po glavi stanovnika. E, spomenuo sam ljudska prava, to je područje na koje se usredotočavamo i uvijek nastojimo o tome govoriti u bilateralnim razgovorima. Situacija ljudskih prava kao i slabe institucije tu su se zemlje jako razlikuju u Srednjoj Aziji. Organizirani kriminal i korupcija su također izazovi koje moramo rješavati u globalnom okviru dobrog e, vladanja. E, imamo regionalnu strategiju za vladanu, vladavinu prava tu trebamo napraviti mnogo kao i na diversifikaciji gospodarstava. Naša strategija prioritizira e, regionalnu sigurnost i stabilizaciju. U, e, u Miškeku smo imali jedan e, sigurnosni dijalog na visokom nivou i to pokazuje kako je važno da smo i dalje angažirani na tim područjima. Imamo i punu podršku e, za financiranje programa e, upravljanja granicama, e, akcija protiv droga i trgovine ljudima. Povratak migranata iz Rusije stvara više nesigurnosti i nestabilnosti u regiji. I e, situacija je vrlo osjetljiva u nekim e, slučajevima. Što se tiče trgovine, e, najveći trgovinski partner za nas je Kazahstan gdje je Evropska unija prodala prošle godine robe u vrijednosti od više od 7 milijardi eura, što je više od trgovine sa svim drugim zemljama te regije zajedno. o Kazahstan će uskoro postati član OECD-a. E, mi smo također investirali u Kazahstanu kao i u susjednim zemljama i stoga smo imali te pregovori koje, pregovore koje je dovelo do o, e, spomenutog sporazuma o partnerstvu. Sad ću nešto reći o drugim zemljama. Pratimo e, pažljivo tranziciju e, vodstva u Uzbekistanu političkog vodstva. Pozdravljamo niz reformi koje su inicirane od gospodina Mezirjeva i vlade u Uzbekistanu. Vjerujemo da će to dovesti, nadamo se da će dovesti do jače e, regionalne suradnje i intenzifikacije bilateralnih odnosa. Uzbek, Uzbekistan e, parlament pažljivo prati i to e, nam je jako drago. Dalje radimo sa e, Tadžikistanom i Kirgistanom. To su vrlo različite situacije tamo. Veselimo se bilateralnom sporazumu sa Kirgistanom i na kraju prošle godine smo vidjeli ustavne reforme u Turkmenistanu, e, e, bolja zaštita ljudskih prava, uvođenje ombudsmana, e, što mislim da je dobar događaj u perspektivi ili u svjetlu kršenja ljudskih prava tamo. Teško je dati više od jedne skice situacije u regiji. Moramo i dalje biti angažirani. Regija je podložna e, i je i sfera e, interesa drugih zemalja. E, stoga želimo zahvaliti izaslanstvu Europskog parlamenta na suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Burjan ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Gospodin Devinji je govorio o glavnim aspektima sporazuma. Dodat ću neke e, informacije s regionalne e, perspektive angažman Evropske unije je e, toplo pozdravljen u regiji u prošle godine u dijalogu i e, suradnji s e, Evropske unije i zemljama središnje Azije je dovelo do nove dinamike. Mislim da je to i rezultat E, osjećaja većeg vlasništva od strane naših partnera u procesu implementacije sporazuma. Aktivno se naši partneri angažiraju e, na u bilateralnim i regionalnim razgovorima, dijalogu i dijalogu o politici i sigurnosti, što je gospodin Devin spomenuo. Naši partneri cijene rad naših, naših programa, e, rad na sigurnosti granica, kao i pomoći zemljama u borbi protiv trgovine drogom, kao i u mnogim drugim programima, e, što jača stabilnost te regije Eh, interes naših partnera za više Europe u Srednjoj Aziji nam daje eh, polugu da eh, utječemo na transformaciju i modernizaciju zemalja Srednje Azije. U tom svjestlu bih rekao da dolazi do nekog nazadovanja koje je spomenula predsjednica međutim moramo promicati naše vrijednosti, e, razvijati sigurnost i stabilizaciju, ali e, e, kao što je predsjednica spomenula, moramo se više fokusirati i bolje pokazati koristi ove vrste pristupa zemljama u regiji. Unutar postojeće platforme za regionalnu suradnju za vladavinu prava, obrazovanje i održive resurse. Želimo pokazati naše najbolje prakse kao i lekcije koje treba izvući u Europskoj uniji i u pojedinim zemljama regije. E, mogu reći da zahvaljujući našem angažmanu u Srednjoj Aziji, e, imamo i sada bolje shvaćanje vrijednosti regionalne suradnje u rješavanju postojećih izazova i stvaranju bolje atmosfere u odnosima individualnih zemalja e, Srednje Azije. Na primjer, e, ministri vanjskih poslova e, te regije su se već četiri puta sastali u posljednje dvije godine bez prisustva vanjskih partnera što je nešto novo i treba dobiti našu podršku. Oni moraju povećati vlasništvo e, nad e, procesima u rješavanju e, problema. Mislim da ova pozitivna atmosfera daje dobre uvjete za jačanje naše suradnje između Europske unije i zemalja Srednje Azije moramo reći naravno da još postoje e, mnogi, mnogi izazovi u tim zemljama koji mogu ugroziti stabilnost u regiji. E, a to je već spomenuo gospodin Devin. Ja ću međutim pocrtati e, prijetnje za sigurnost zbog pogoraštane situacije u graničnim područjima Afganistana. Nasilje raste, javlja se i prisutnost ISIS-a u Afganistanu i blizu granica zemalja Srednje Azije. Sve veći je utjecaj i klimatskih promjena na pojedine zemlje. Naši partneri, nažalost, nemaju dovoljno kapaciteta koji puta nemaju ni financijskih sredstava da se e, suprotstave ovim problemima. Ono što je važno, jedan od glavnih problema, to jest i izazov, jeste da koji puta reakcije na te izazove u pojedinim srednjeazijskim zemljama su nejednake i, i koji puta drastične. Efikasne mjere su potrebne kako bismo pomogli e, tim zemljama kako bi se e, obuzdale i e, stavile pod kontrolu negativne posljedice ne samo za regionalnu sigurnost već i za sigurnost Europske unije. Sve veći potencijal za nezakonete migracije i regrutiranje boraca E, e, tranzicija moći u nekim zemljama vodi do problema mm, e, recimo u Uzbekistanu. Vrlo je važno kako se odvija ta tranzicija i u drugim zemljama. E, predstavnik, e, visoka predstavnica je rekla na sastanku s ministrima vanjskih poslova jeste da je potrebno više reformi. E, vidimo sve manje prostora za građansko društvo, civilno društvo, za slobodno okupljenje i slobodu izražavanja. S tim u vezi se fokusiramo na sve obuhvatne pristope, e, razvoj, sigurnost i poštivanje ljudskih prava su u sprezi. Jučer je vijeće pozvalo visoku predstavnicu da donese novu strategiju do 2019. godine u skladu sa globalnim strategijama Mislim da je to dobra odluka koja dolazi u pravo vrijeme zbog novih e, izazova i razvoja događaja na terenu. Novi momenti u razvoju koje trebamo uzeti u obzir u novoj strategiji su e, e, agenda 2030, do 2030. za održavi razvoj. To je mogućnost jačanja partnerstva na tom području Moramo također e, pomoći ekonomsku diversifikaciju i otvaranje radnih mjesta. Razvoj privatnog e, e, sektora. Moramo poboljšati povezanost Europske unije i Srednje Azije jer je to, to su vrata između Europe i Azije u toj regiji se osjeća sve veća dominacija Kine. E, moramo stoga bolje promotriti mogućnosti za naša poduzeća e, kako bi bolje poslovale sa ovom regijom, kako bi ulagale i bolje iskoristile naše komparativne prednosti kao i odličnu tehnologiju koju imamo. Vijeće je jučer zaključilo da treba e, poboljšati e, strategiju komunikacije i e, veću vidljivost Europske unije u toj regiji kako bismo unapređivali naše ciljeve i poruke. Sve se to mora odraziti u novoj strategiji zajedno sa drugim idejama koja dolaze iz rasprave koju smo počeli u veljači. A to će se e, nastaviti u rujnu za vrijeme e, estonskog predsjedništva. Mislim da ćemo imati jedinstveno iskustvo u tome uključujući Mm, mm, u kojoj e, od digitalizacije mm, tu su naročito vidljivi naše novije članice poput Estonije. E, ulogu novih članica moramo bolje definirati u obliku novih partnerstava i mehanizama. Moramo podcrtati važnost e, dalje pažnje Europskog parlamenta Eh, prema ovoj regiji. Eh, eh, uloga AFETA i zanslanstvo za Srednju Aziju su aktivni partneri u Srednjoj Aziji. Važno je jačati ovu dimenziju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodini Burjan. A sada otvaram diskusiju. Gospodin Griguli. Zahvaljujem. Dakle, eh, hvala što smo u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji raspravljamo eh, o ovom pitanju. Dakle, često se čuje da je Središnja Azija jedan od prioriteta Europske unije i da ova regija u velikoj mjeri odlučuje o sigurnosti Europske unije E, radi se i o bilanci e, pristupa prirodnim resursima i tako dalje. Dakle, doista sam zadovoljna zbog toga što je Europska unija sve više e, posvećuje pozornost upravo ove regiji, jer bez sumnje je sigurnost u ovoj regiji također i sigurnost Europske unije. Često se u parlamentu čuje mišljenje da E, postoje održano pretjerivanje u Središnjoj Aziji da se radi o raznim e, e, aktivnostima sa tim zemljama, međutim ja se s time ne slažem. Vidimo naime o situaciji kakva je u trenutno u Europskoj uniji. Možda E, mislim, na nama da osiguramo sigurnost vlasti i građana. Kada govorimo o strategiji Europske unije, bilo bi korisno uključiti i Afganistan, jer upravo Afganistan je faktor rizika i za vlastitu regiju i za Europu. Naime, više e, E, središnjih azijskih država povezano je s Afganistanom putem e, regionalnih projekata, elektrifikacije, e, grade se škole i bolnice. Zato bi bilo korisno također i uključiti Afganistan u ovu novu strategiju. Jedan od prioriteta koje moramo također uzeti u obzir i uključiti u novu strategiju je i pitanje obrazovne politike. Ako želimo da ova regija, znači Centralna Azija i njezne zemlje u budućnosti doista mogu razviti svoje zemlje kao demokratske zemlje, onda moramo krenuti od mladih. Naime, mladima moramo dati mogućnost e, daljnjeg obrazovanja u Europi, moramo im dati mogućnost upoznati naše vrijednosti, moramo razmjenjivati iskustva i najbolje prakse iz e, našeg zakonodavstva i iz e, također naše uprave. To bi bio jedan naglasak na, u novoj strategiji. Također postoji tu još jedno sljedeće pitanje, a to je da smo iz kod izaslanstva Europske unije uvijek se pojavlja isto pitanje vize, Kazahstana, Uzbekistana, Mongolije i tako dalje. To nisu države iz kojih e, postoji veliki emigracija građana. Kirgistan je drugo, ali Kazahstan, Uzbekistan e, nisu zemlje iz kojih e, radna snaga odlazi. I Europska unija bi mogla pomalo razmisliti i biti aktivnija u tom pogledu i učiniti možda nešto kako bi se moglo lakše zatražiti vizu, posebice recimo za studentsku vizu, za studente koji žele doći u Europu. I treba nam i više komunikacije između ljudi, naime, možemo davati dobar primjer i samo tako možemo izmijeniti situaciju u tim zemljama. U svakom slučaju želim e, zahvaliti gospodinu Buljanu, posebnom predstavniku za Središnju Aziju, ali i Europskoj e, službi za vanjsko djelovanje e, i direktoru Luktevinu. Često se srećemo ovdje i u ovoj regiji i željela bih pozvati parlament da pokaže više povjerenja, iskaže više povjerenja našim kolegama Europskoj komisiji i službi za vanjsko djelovanje. Pa i u vijeću. Naime, ja znam da vi doista živite u toj regiji, ne prođe ni mjesec, ni tjedan, da ne idete on, ondje, znači doista pažljivo pratite situaciju i zahvaljujem e, našem kolegi i zahvaljujem evo što smo e, vodili ovu raspravu. Zahvaljujem se i jako mi je žao što vas sam, morala sam vas prekinuti, ali imamo jako malo vremena na raspolaganju. E, vrijeme nas pritišće i htjeli bismo također čuti i goste da nam odgovore na vaše pitanje. A sada gospođa Tikajna ima riječ, a onda će jedan od naših gostiju odgovoriti na to pitanje. Evo, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Dakle, ja sam također e, članica izaslanstva u Europskom parlamentu za Srednju Aziju i vrlo često kada zapravo e, smo iščekivali vijesti iz e, Europskog vijeća e, i onda smo na temelju njih donosili izjave ovog tipa. Dakle, postoje politički i gospodarski interesi u toj Srednjoj Aziji kako bismo mogli tako bismo mogli ojačati našu suradnju sa tim državama u Srednjoj Aziji. I to je e, pitanje moje je li zaista tako i jer kako ja to vidim Europski vođe su ti koji su od eh, tih zemalja učinili naše glavne partnere, a riječ je o tome da treba uključiti i one manje partnere, znači posebice onih koji su još uvijek u tišini, a koji čine dio također te regije Srednje Azije. Eh, ono što se meni čini, a to je da Srednja Azija ima vrlo, vrlo veliku stratešku važnost i da nema sumnje da je njihova važnost zapravo E, jedan od jamaca e, nužnosti da mi osiguramo mir u toj regiji, zato što znamo da su ovdje i Rusija i Kina kao velike države koje bi možda htjeli imati kontrolu sa, e, nad tim državama i nad njihovim politikama i budući da one graniče sa tim zemljama, bitno je da osiguramo da ne dođe do porasta ili nastanka militantnih skupina. Dakle, ono što mi moramo napraviti, a to jest intervenirati. I sve one države koje imaju posebne strategije koje su već razvijene na području regija Srednje Azije, njima je svima jasno da Rusija i dalje pokušava dominirati tom e, regijom, a da je Kina ta koja pak s druge strane e, sa svojom ekspansionističkom gospodarskom politikom, da su oni već ti koji su e, napravili zapravo nešto onkraj definiranih odnosa do sada između Rusije i tih zemalja te Kine i tih zemalja. S obzirom da imamo te već dvije strategije koje su vrlo jasno definirane eh, i kada usporedimo to sa našom strategijom, eh, naša je najmanje ambiciozna i eh, ima najmanje financijskih sredstava na raspolaganju. Dakle, E, sada, umjesto, toga da odlučimo trebamo li glasovati e, između e, toga da se određuje nekakvo vodstvo u tim državama ili pa komunikacije sa tim zemljama, ja mislim da je bitnije pokušati komunicirati zato što moramo zajamčiti da će te zemlje imati u fokusu sve više ove europske interese kako se ne bi okrenuli drugim stranama. Dakle, mi smatramo da zemlje Srednje Azije mora imati ja strategiju od strane Europske unije i zato je bitno da ovu strategiju revidiramo po peti put. Mi vam želimo sve najbolje u tom putu i ti također želimo sve najbolje našem posebnom izaslaniku gospodinu Borenu, ali smatramo da trebate uložiti više truda u to područje. Zahvaljujem. Evo ja ću biti više manje kratak i neću vam sada ovdje e, govoriti o pregledu situacije e, po pitanju različitih strategija koje trenutno provodimo, uključujući i one od strane vijeće. Dakle, prije svega treba reći da je Srednja Azija sa geostrateškog stajališta područje na kojem postoji stalni sukob između tih velikih sila i možemo reći da je već 180 godina e, to e, tako. I to je nešto što nas ne bi trebalo iznenađivati. Ali trebali bismo s druge strane priznati da e, je u tim proturječnostima između Rusije i Kine na tom području postoji nešto u što se mi ne možemo uplitati. Dakle, Srednja Azija je e, susjeda našem susjedstvu, a riječ je, kada je riječ o Rusiji i o Kini, to je njima neposredno susjedstvo. I upravo zato smo mi manje vidljivi i manje snažni u odnosu na druge dvije sile. Ali zato moramo E, reagirati inteligentno po pitanju onoga što možemo i želimo imati u toj regiji. E, evo još jedan komentar e, na koji će nadovezati odmah i pitanje. Dakle, Ovdje smo dobili od gospodina Burjana zapravo savršen prikaz cijele te regije i situacije u toj regiji, ali postoji jedan oduvijek uvijek E, oduvijek prisutan izazov koji je vezan uz poštivanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, te također funkcioniranja nevladinih udruga u čitavoj regiji. U dokumentu taj jezik koji se koristi je poprilično oprezan ali ja ne vjerujem da nećemo, ali ja vjerujem da nećemo pretjerati ako kažemo da su primijećeni koraci unazad u nekima od tih zemalja u toj regiji. Dakle, činjenica je da su napravljeni ogromni koraci unazad u pojedinim zemljama što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, dio strategije sastoji se od konstantnog dijaloga te od stvaranja još veće platforme za dijalog u toj zoni. I to je razumljivo. Ali je sada pitanje što vi mislite, e, idu li stvari kako ste vi željeli i, e, e, i imali namjeru? Dakle, kada govorimo o poboljšanju ljudskih prava, poštivanju ljudskih prava, ima li kakvih napredaka na tom polju? također i u drugim sektorima e, koji su od temeljne važnosti kao što je dijalog o e, sigurnosti na visokoj razini mi smo ti koji ne koristimo visoku razinu nego upravo koristimo dijalog na vrlo niskoj razini e moje pitanje je sljedeće jer je libija ta za koju se treba stvarati sve više platforma i sve šire platforme i da zapravo vidimo što funkcionira tamo ili ne hvala vam Zahvaljujem. Evo, ja bih još sada e, sama htjela e, nešto prije nego što dam riječ e, kolegama. Što se tiče Uzbekistana, znamo da je on trenutno u razdoblju e, tranzicije i Neke organizacije civilnog društva su odradile ogroman posao i to uz pomoć Europske agencije za vanjsko djelovanje. Dakle, sada postoji nekakav pokušaj da se e, ponovno e, povrati onaj izgubljeni kapital zbog e, korupcije. I sada je pitanje, znači na koji način će se taj kapital i ta dobra iskoristiti kako bi se pomoglo žrtvama te civilnom društvu. Mislimo da bi se mogla napraviti ogromna razlika na tom području. E, mi imamo ovdje jedinicu koja se znači bavi upravo e, znači nadoknađivanjem tih zajmova kao što je DG, znači opća uprava, glavna uprava za razvoj, a s druge strane imamo i vrlo sjajnu inicijativu koja može napraviti razliku u toj zemlji koja je trenutno u e, periodu tranzicije koja bi joj trebala omogućiti zapravo da vidi da mi pružamo dobar primjer. A sada dajem ponovno riječ e, našim dvama gostima. Započet će dr. Levin, a ponovno će nastaviti gospodin Burjan. E, naši, naši prevojitelji su vrlo strpljivi i zamolila sam ih da budu još strpljivi i da nam još podare nekoliko minuta. Dobro, u redu. Evo, e, ja ću sada, e, prvo želim zahvaliti svim zastupnicima na tome što su nam postavili e, pitanja ili pak na komentarima koje su nam dali. Da se u potpunosti slažem sa zastupnicom Grigule, smatram da je obrazovanje nužno. Mi imamo programe za stručno osposobljavanje, znači riječ je o 36 milijuna eura. Mi smo tamo i mi smo tamo prisutni. Što se tiče Kazahstana i liberalizacije viznog režima. E, znači, građani Europske unije mogu putovati bez viza u tu državu i to zahvaljujući našem novom sporazumu. Nažalost, kao što i sami znate, Potrebno je osigurati konsenzus na razini država članica kako bismo mogli pokrenuti pregovore u tom sektoru i zato da, slažem se s vama. Liberalizacija visnog režima definitivno u tome pomaže, pogotovo ako razmislimo o e, svim tim programima razmjene koje imamo u obrazovnom sektoru. Također e, ste nam rekli da moramo štititi i naše građane. Ta rasprava o zaštiti građana i o jamstvu sigurnosti uz istovremeno poštivanje ljudskih prava je rasprava koja više manje postoji svugdje, ne samo u e, ne samo u SAD-u, nego i u Europskoj uniji. Znači, ono što je vrlo jasno, to je da su naše namjere čiste, moramo imati dobro otvorene oči i moramo zajamčiti da svaka država e, poštuje ne samo e, ljudska prava, nego i pravo na zaštitu vlastitih građana. I to se ne smije koristiti kao izgovor. Ta dužnost ne smije biti zloupotrebljavana. E, pod nekakvom izlikom da se vrše antiterorističke aktivnosti i da se zbog toga krše ljudska prava. Dobro, prelazim na pitanje sljedećeg, e, sljedećeg zastupnika. Ja se slažem sa nekima od vaših kritika i činjenica je da e, ne možete imati takozvane boce pune, a ženu koja nije a ženu, a pijenu ženu. Činjenica je E, da možda i nismo dovoljno ambiciozni. Kaže se da moramo napraviti više na području zaštite ljudskih prava, ali ne smijemo nametati naše viđanje ljudskih prava. I sa svim tim pet državama iz regije Srednje Azije mi imamo jako dobre odnose i mi jesmo ti koji radimo i na tom području i na tom frontu po pitanju e, zaštite ljudskih prava. Dodana vrijednost Europske unije je ta što mi za razliku od drugih partnera e, zaista pružamo gospodarske mogućnosti, tehnologije te e, mogućnost ulaganja. I mi smo ti koji smo još uvijek glavni trgovinski partner Kazahstana e, koji ima najveću ekonomiju u tom području. Mi surađujemo i na području ljudskih prava, što vjerujem da drugi partneri ne čine. I zato stalno moramo tražiti ravnotežu, što je za nas veliki izazov. Evo ja ću stati ovdje kako bih prepustio i kolegi Peteru da nam nešto nadoda. Zahvaljujem. Evo, imam samo nekoliko e, komentara vezanih uz vaša pitanja. Što se tiče Afganistana, ja se e, u potpunosti slažem e, s onime što je ovdje rečeno. Afganistan je vrlo često uključen u tu platformu za dijalog sa regijom Srednje Azije, zato što ima veze sa pitanjem sigurnosti na tom području. Dakle, Afganistan je sada taj koji na punopravan način sudjeluje u svim raspravama i pregovorima na kojima se raspravlja o potencijalnom potencijalnim prijetnjama i kako se boriti protiv njih. Afganistan se ne gleda više samo kao prijetnja, nego također i kao prilika za nas. Kada govorimo o obrazovanju, to su temeljni prioriteti, da, time sam se, evo, to sam i napomenuo u e, spominjanju onih e, platformi za obrazovanje. E, ja i tekako cijenim zapravo e, ulogu Latvije na području razvoja tih platformi za dijalog. Ja upravo sutra putujem u putujem u e, Srednju Aziju zajedno sa ovim našom inicijativom za e, platforme za obrazovanje i upravo mi je zato e, jako drago što svih pet država dijeli naše standarde i također prati naše smjernice na obrazovnoj razini i nadamo se da će napraviti zadnje korake unaprijed i to zahvaljujući našoj potpori. Mislimo da bi to moglo proći vrlo brzo i bez, bez većih problema. A što se tiče naše strategije strategije, znači strategije Evropske unije. E, ja smatram da bismo mi trebali priznati sve ono što je napravljeno i do sada. Europska unija je dalje jedan od glavnih dionika. Milijardu eura smo izdvojili upravo za e, potporu i razradu ove strategije i to kroz e, razne oblike e, subvencija. Dakle, možda se ne slažemo ovdje oko toga je li to dovoljno ili ne. Možda bismo trebali mobilizirati druge financijske instrumente. Europska investicijska banka je ta koja trenutno prati tu regiju i oni trenutno imaju možda jasnu sliku o mogućnostima, a naša veća gospodarska prisutnost će nam dati još više uvida u trenutnu situaciju. Mi ćemo se na to usredotočiti. Smatramo da moramo pomoći našim partnerima kako bismo poboljšali taj ambijent sa trgovačkog stajališta, ali također i po pitanju ljudskih prava, jer mislimo da je to bitno za razvoj i za e, blagostanje u budućnosti. Što se tiče tih e, platformi, slažem se sa e, zastupnikom, zastupnicom Emers E, dakle, mi ne smijemo zahtijevati da te platforme e, čine ono za što nisu stvorene. Ne, mi moramo stalno revidirati rad tih platformi koje smo osnovali i također moramo e, imati dubinsku reviziju na pola razdoblja kako bismo vidjeli je li ovaj okvirni program funkcionalan. Pritom ćemo ujedno utvrditi jesu li i neke od tih platformi možda više nepotrebni, bili ih trebalo možda ukinuti ukinuti i također možda oformiti neke nove platforme na temelju kako rezultata, ali tako i zahtjeva naših novih partnera. Kada razmišljamo o e, vladavini prava, mislimo da su platforme za dijalog polučile dobrim rezultatima. Vjerojatno, da, vjerojatno su postojali neki možda drugačiji, učinkoviti instrumenti za rješavanje tih pitanja vladavine prava, možda više na bilateralnoj razini, ali u svakom slučaju to su pitanja o kojima se trenutno raspravlja na razini država članica i mi ćemo e, vas o tome izvijestiti preko e, konkretnih smjernica i preporuka. E, rezultat ne bi trebao ići u smjeru napuštanja te borbe za ljudska prava i vladavine prava, ali pak s druge strane moramo predvidjeti mehanizme koji će ciljanije raditi na tom pitanju. Što se tiče uloge civilnog društva, Vjerujemo da je to naš e, trojanski e, konj, naš, znači naša predvodnica e, u ovim inicijativama, jer uloga Europske unije u Baltičkim zemljama i u Srednjoj Aziji znamo iz dosadašnjeg iskustva koliko je bitna veza sa civilnim društvima, sa nevladinim udrugama, sa promicanjem reforma koje možda mogu biti i bolne i teške. I upravo zato pokušavamo svim objasniti koliko je važno održati, ako ne i jačati ulogu civilnog društva. Imamo na raspolaganju u našim sporazumima, imamo na raspolaganju naše sporazume o partnerstvu i suradnji, e, također imamo poboljšane i produbljene sporazume o partnerstvu i suradnji sa Kazahstanom i unutar njih je predviđena i jača suradnja sa e, predstavnicima civilnog društva. Ja se zato u potpunosti slažem sa vama, predsjedateljice. u tome da e, ako zanemarimo ulogu civilnog društva, onda će situacija postati opasna u toj regiji. Zahvaljujem. Evo, zahvaljujemo i prevoditeljima na tome što su nam dali dodatno vrijeme. Zahvaljujem svima vama zastupnici, zahvaljujem vama e, izaslanici što ste došli na naš sastanak i zahvaljujem što ste podijelili vaše viđenje s nama. Dakle, vidimo se u tri sata ali mijenjamo dvoranu.